vi sada nemate vaša uobičajena imena na vašim mjestima, moguće jest da na vašem redovnom mjestu piše neko drugo ime, no usprkos tome sjednite tamo gdje inače sjedite, a mi ćemo pokušati to ispraviti i naravno s obzirom da ima toliko slobodnih mjesta možda ako vi i dalje sad tražite neko mjesto gdje piše vaše ime, ja vas molim da to napravite kasnije, a ne sada. Molim vas, e, gospodin Marijas. To problema ni ne mono fu anagrafo ne radi se samo o mjestima. Ja sam svoju karticu ubacio, no i dalje pred sobom vidim ime nekog drugog. Znači čak i kad ubacite karticu možete to ubaciti u bilo koje mjesto.